Hvala lijepo. Molim, molio bih one koji izlaze, neka to učine na brzinu. Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Prvo je, dakle, preporuka u drugom čitanju, za drugo čitanje, dakle, sjeveroistočni Atlantik, dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama. Riječ ima Zastupnica Hazekamp. Hvala predsjedniče. E, oceani su veliki i duboki, ali vidimo morsko dno. Prema procjenama deset milijuna vrsti postoji u našim morima.